Ladies and gentlemen, dear colleagues. Um, Poštovani kolege, dame i gospodo, nastavljamo sa sastankom našeg odbora. Sada dolazimo do desete točke dnevnog reda. Želio bih a, poželjeti dobrodošlicu gospođi Megleni Kunevi, koja je šefica delegacije Europske unije u Vijeću Europe veleposlanice Kuneva. Vi ste na ovoj dužnosti već godinu dana. Početkom ove godine održali smo bilateralni sastanak u Strasboru i drago mi je da smo konačno uspjeli dogovoriti razmjenu gledišta na sastanku našeg odbora. Europski parlament ima veoma dobre odnose sa Vijećem Europe osobito kada je riječ o zajedničkim promatračkim misijama e, i kad je riječ o suradnji u okviru OSCE-a, to su najvidljiviji aspekti parlamentarne suradnje. tu su i druga tijela Vijeća Europe kao što su Greko i Venecijanska komisija, oni također doprinose radu Europskog parlamenta, daju nam input, na primjer kada je riječ o izvješćima o proširenju AFETA, e kada je riječ o izvješću o poštivanju ljudskih prava i demokracije i e, mi pozdravljamo uvijek e, sastavljanje takvih izvješća u našem odboru. Gospođa Kuneva ima svoje sjedište u e, Strasburu. Možda će upravo Strasbur i naše, i naše parlamentarno naše plenarno zasjedanje biti prilika za još koju razmjenu gledišta. Evo, gospođo Kuneva, ja vam sada predlažem da vi iznesete svoje ideje, da nam kažete kakva je situacija. Imate otprilike 15 minuta, a nakon toga možemo preći na pitanje i odgovore. Još jedan put dobrodošli. Hvala lijepo. Eh, hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Doista mi je velika čast biti danas s vama i održati ovu važnu razmjenu gledišta. Eh, gospodine Gospodine predsjedniče, ja sam namjeravala krenuti i započeti sa istom rečenicom sa kojom ste vi započeli u strasbourgu za kojom ste vi započeli. Naime, ja bih željela da ponovno organiziramo susrete u Strasburu ili bilo kada kada želite dobiti savjetovanje, organizirati savjetovanje sa mnom ili kada želite razgovarati sa nekim od službenicima iz Vijeća Europe. I doista se veselim naše suradnje. Povijest Vijeća Europe je dobro poznata. Već dugo surađujemo. No kako bih iznijela potpunu sliku, željela bih naglasiti neke od glavnih pitanja i tema vezanih za našu suradnju. Prije svega, svjesni smo da vrlo često trebamo naglašavati kako Vijeće Evrope nije Europsko vijeće. To je problem, vjerovali ili ne. Da, to je problem. Jer radi se o dvije različite organizacije koje imaju različite uloge, premda su te uloge komplementarne. Vijeće Europe radi sa 47 država članica kako bi osnažilo demokraciju i ljudska prava, baš kao i mi. Ali e, diljem našeg kontinenta i on kraj. E, tu dakle, ova, ova organizacija ima također i svoj sud, to je Europski sud za ljudska prava, to je najsnažniji sud za ljudska prava na svijetu. Tu je također i Venecijanska komisija, e, zatim imamo povjerenike za ljudska prava i tako dalje. Dakle, to su različita tijela koja rade na pravnim standardima Vijeća Europe i oni imaju ključne uloge kada je riječ o uočavanju problematike vezane za ljudska prava, vezane za pružanje pravne pomoći žrtvama diljem svijeta. Dakle, mi doista mijenjamo život ljudi kada dobiju pravnu zaštitu i kada dobiju pravnu zadovoljštinu. Europska unija im 28, e, objedinjuje 28 država članica i to na način da politički i ekonomski usklađuje svoje zakonodavstvo u nekim političkim područjima. I e, sve države članice Europske unije su ujedno i članice Vijeća Europe i dijele ključne vrijednosti oko kojih se formira i organizira posao Vijeća Europe. Naravno, ove dvije organizacije surađuju na onim područjima gdje imaju zajednički interes kao što je na primjer zaštita demokracije demokracije, zaštita i osnaživanje pravne države i tako dalje. Dakle, radeći zajedno ove dvije organizacije snažnije djeluju i također surađuju i u područjima koja se tiču proširenja Europske unije i šire područje zaštite ljudskih prava. Suradnja. Dakle, suradnja između Europske unije i Vijeća Europe osnaživala se od prvog zajedničkog programa 1993. godine, osobito nakon usvajanja memoranduma o razumijevanju 2007. godine koje potvrđuje središnju ulogu Vijeća Europe kao nekoga ko postavlja standarde za ljudska prava i, za, ljudska prava i za vladavinu prava u Europskoj uniji. A upravo je to dalo i novi impuls novoj geografskoj dimenziji Europske unije. Na primjer, za sljedeću godinu odredit ćemo nove prioritete i tako svake godine. Dakle, u tom kontekstu i u ovom kontekstu um, naša suradnja je obilježena uspjehom. 2018. godina je bila godina naše snažne suradnje vezane osobito za vladavinu prava i srodne teme. Također smo se bavili osnaživanjem demokratske sigurnosti i osnaživanjem sustava zaštite ljudskih prava u Europi. Vijeće Europe i Europska unija dijele iste vrijednosti. Oni također imaju zajedničke obveze i potvrdili su zajednički angažman vezan za učinkovito multilateralno multilateralno djelovanje. A vi znate da to nije nešto što se dobiva zdravo za gotovo. Naime, na multilateralizmu se treba, na multilateralnosti se treba raditi, a, truditi se oko toga kada je riječ o najvažnijim globalnim pitanjima. Suradnji između EU-a i Vijeća Europe 2018. do 2019. godine Oh, uključuje i naglasak na sustavu konvencije. Mi imamo više od 200, 200 konvencija. Želimo poboljšati našu suradnju i želimo da se u našoj suradnji bolje održavaju naši prioriteti. Dakle, uredi Vijeća Europe nalaze se i u Briselu. Evo, tu, su, tu je moj kolega iz Dublina koji i također imamo Europsku delegaciju, odnosno delegaciju Europske unije u Strasboru gdje ja predstavljam Europsku uniju i mi ćemo nastaviti igrati našu ulogu u osnaživanju dinamike i suradnje i vidljivosti. Suradnja Vijeća Europe odnosno s Vijećem Europe temelji se na tri stupa. Prvi stup je politički dijalog, zatim projekti suradnje te pravna suradnja. Evo krećemo sa prvim stupnjem, a to je suradnja vezana, dakle politička suradnja vezana za politički dijalog, tehnički i klimatski dijalog. Naravno to se temlje na jednom otvorenom dijalogu, a to je ključno za naše dobre odnose. Dakle imamo sastanke na visokim razinama na kojima su prisutni i ministri i predstavnici na visokoj razini, predstavnica Mogherini, predsjednik Juncker, Juncker, više povjerenika, e, zatim e, različiti odbori predsjednika Europskog parlamenta i također imamo godišnji sastanak Vijeća Europe, Europske unije, odnosno njezinih viših dužnosnika koji predstavlja neku vrstu samita i tijekom kojeg se na neki način revidira naša suradnja, a isto tako se donose smjernice za buduću suradnju. Vijeće Europe i Europska komisija provode čitav niz zajedničkih programa, a to je taj drugi stup, drugi stup naše suradnje ti programi mogu se odnositi na, pojedinačne zemlje i mogu, ili mogu biti multilateralne. programi imaju za cilj osnaživati demokraciju u Europi. Zajednički programi podupiru pravne reforme i institucionalne reforme kroz različite aktivnosti. To je najčešće uključuje tečajeve osposobljavanja, radionice, seminare, savjetovanja vladi, zatim publikacije i sve se to vodi u suradnji sa vladama vladama predmetnih zemalja. Zajednički programi predstavljaju najširi izbor sufinanciranja za projekte Vijeća Europe, programe koji žele promicati demokratsku stabilnost u istočnoj, u jugoistočnoj Europi. To uključuje Tursku, Sjevernu Afriku, tu je Bliski istok i Središnja Azija. Europska unija stalno povećava svoje predvidljivo uključivanje u zajedničkim programima. 2018. godine 52 zajednička programa su provedena. Vijeće Europe je također zaduženo za provođenje projekata u svojim regionalnim uredima zajedno sa europskim delegacijama, odnosno delegacijama Europske unije. Ti zajednički programi između Europske unije i Vijeća Europe osnažuju demokraciju i vladavinu prava, zatim ljudska prava i njihov, dakle izvor financiranja jest tehnička asistencija Vijeća Europe istog programa. Naime, kada je riječ o programima, o globalnim programima programima koji su pod ugovorom i koji su ugovoreni dakle iznose 154,8 milijuna eura, a, 84% tog iznosa daje Evropska unija, a 23,5 milijuna, to je 15 imamo ostatak od to je 15%. Dakle, radi se um, o velikom doprinosu s naše strane. Uh, evo, vrlo kratko ću um, reći nešto o temama. Naprimjer, uh, bavimo se uh, proširenjem koji se odnosi na Zapadni Balkan. To je projekt na kojem Evropska unija i Vijeće Europe puno surađuje. Nakon prve faze koje je trajalo 2019. godine odlučili smo staviti fokus na, zapadnu, na strategiju za Zapadni Balkan i imamo 24 cilja, vrlo konkretna cilja. To, se odnosilo za, na prvu fazu, a druga faza ovog projekta počela je u svibnju. Na raspolaganju je 35 milijuna do 2021. godine. Zatim imamo istočno partnerstvo. kroz, to je partnerstvo za dobro upravljanje, za dobru upravu. To je takozvana kratica PGG, Partnerstvo za dobro upravljanje. Radi se o jednom projektu koji je u svojoj drugoj fazi. Dakle, radi se o omotnici od 17,5 milijuna za razdoblje do 2021. godine i ovo će pokrivati ključne prioritete za istočno partnerstvo, a ključni prioriteti su vladavina prava i pravosudna reforma. I ovdje imamo 20 e, i nešto ciljeva koji su e, identificirani. I treće, to je Južni Mediteran. E, to je takozvani program To the South koji je jako dobro uspio u svoje obje faze, a sada je krenuo u svoju treću fazu. Pokrenut je 2018. godine u rujnu, a ima omotnicu od 3,3 milijuna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 ovog stupa su stvaranje pravnog prostora, vladavine prava, institucionalna potpora, zatim ustavne reforme, pravna ekspertiza, izgradnja mira te borbe protiv nasilja nad ženama. I da, i završim sa trećim stupom, to je pravna suradnja između Europske unije i savjetodavnih tijela Vijeća Europe. To je možda najveći stup ovih međuinstitucionalnih odnosa. On se snažno razvio posljednjih nekoliko godina i on naglašava koliko je važan rad Venecijanske komisije. To je naravno Greko, to je skupina država u borbi protiv korupcije. Dakle, radi se zapravo o problematici pranja novca. Također, jedan od važnih pomaka u posljednje vrijeme, a nadam se da ćemo na tome raditi sa puno odlučnosti i brzine i u budućnosti, to je naš promatrački status. Promatrački status Europske unije u okviru Grekoa. Dakle, mi smo smo, mi smo predstavljeni, zastupljeni kao promatrači, Evropska unija je dakle promatrač, iako su svih 28 članica zasebno članice i potpisnice ove konvencije. I na, na kraju željela bih, spomenuti pristupanje Evropske unije, Evropske konvencije o ljudskim pravima, a to je naša najvažnija konvencija. Dakle, u okviru Lisabonskog ugovora obveza e, e, jest da pristupimo ovoj konvenciji. Ta konvencija će omogućiti europskim građanima da se da, da, da se, dakle, europskim građanima ova konvencija jamči zaštitu prava, međutim, Sud Europske unije je zaključio da konvencija o ljudskim pravima ima nekih nespojivosti i neusklađenosti sa europskim zakonodavstvom. Tako da se nadam da će rad na ovome ući u sljedeću fazu i nadam se da ćemo, da ću se moći vratiti vama sa novim konkretnim informacijama o budućnosti. Također, bavimo se imigracijom, imigracijama i ljudskim pravima. U okviru problematike migracije imamo novo glavno tajništvo, novo izabrano glavno tajništvo, nedavno izabrano. Na čelu tog tajništva eh, je eh, poznata europska političarka, hrvatska političarka gospođa Burić Božinović i nadam se e, da ćemo sada sa novom glavnom tajnicom krenuti sa novom energijom i novim, e, novim impulsom naprijed. I vjerujem da će biti pitanje o Rusiji pa ćemo onda otvoriti i tu, kako bih otvorila i tu temu, mogu vam reći da ćemo uskoro početi razgovarati o novoj komplementarnoj proceduri između odbora i ministara i nadam se da ćemo na taj način bolje razjasniti kako ova tijela namjeravaju u budućnosti e, surađivati i kako ćemo organizirati e, izborni proces i kako ćemo zapravo kako ćemo se organizirati kako bismo pokazali svim državama članicama da se njihovo mišljenje uzima u obzir. Te da vodimo računa o našim vrijednostima. Mi smatramo da je suradnja kroz multilateralnost najbolji način da se štite nacionalni kolektivni interesi. U to uključujemo i civilne društva i nevladine organizacije i lokalne vlasti. Evo, time ću zaključiti. Mislim da je ovo sjajno mjesto Odnosno, mislim da je naša suradnja ključna za razvijanje onoga i onih vrijednosti koji su samo i srži našeg postojanja. Sjetite se one slike, onog crteža Leonarda da Vinčima. Čovjek je u središtu. Sve što činimo, sve što radimo, radimo da bismo poboljšali život naših građana. I kada imamo tu priliku da proširimo naša vjerovanja onkraj Europske unije kroz regionalnu suradnju, mislim da bismo tu priliku trebali zgrabiti. I ja sam uvjerena da su ovaj odbor i Europski parlament prirodni saveznici a Vijeću Europe u našim nastojanjima da se naš glas čuje. Hvala. Thank you, Ambassador Kuneva, for your presentation. Hvala veleposlanici Konevi. Sada imamo nekih 20-25 minuta vremena za pitanja i odgovore. A, molim vas samo da naznačite da želite govoriti, pa ćemo onda i nastaviti. kasnije snimamo na dnevnom redu veleposlanika Sattlera, no prije toga Vijeća Europe. Za početak bih rekao da se radujemo 18. rujnu će gospođa Pečinović Burić postati pa nova glavna tajnica. Nije riječ samo o tome da je naša kolegica žena, nego dolazi iz države članice Europske unije. To je osoba koju mnogi od vas poznaju i osobno. Budući da ste vi u Strasburgu, a i mi, barem jednom mjesečno, ne bi bilo loše imati jedan tematski radni doručak sa kolegicom Krić Pinčinović. Eh, jer imali smo dosta dobra iskustva sa bivšim glavnim tajnicima na tu temu. Eto, to su moje želje za sljedeću godinu. A sada bih eh, predao riječ vama, molim vas da se držite kratkoće komentara. Krećemo sa gospođom Savko u ime Pučana, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala i veleposlanici. Budući da dolazim iz Hrvatske kao eh, članica Europskog parlamenta. Želim reći da smo doista sretni što imamo prvu ženu, glavnu tajnicu. Ujedno riječ je o našoj bivšoj ministrici, dakle riječ je o Mariji Pečinović-Burić i vjerujemo da će ona pomoći u ovoj koordinacijskoj ulozi, odnosno u tom aspektu između Vijeća Europe i Europskog parlamenta. Smatramo da je to i takako potrebno, što više nužno. Kao što ste spomenuli, 80% proračuna Vijeća Europe dolazi zapravo iz Europske unije, tako da to valja uzeti u obzir i stoga moramo igrati važniju ulogu kako bismo vidjeli da doista te odluke Vijeća Europe budu provedene na terenu, jer bavimo se ovdje u znatnoj mjeri pitanjima ljudskih prava i raznim drugim bitnim pitanjima koje su jedno i razlozi za zabrinutost u mnogim zemljama. to je tu relevantan Zapadni Balkan i jugoistočno partnerstvo. Možete li nam reći nešto više o povratku Rusije u Vijeće Europe i o vašim gledištima, refleksijama na tu temu? Kako se odvija suradnja? Također, kad je riječ o Turskoj, ta zemlja nije poštivala mnoge odluka Vijeća Europe, pa se i tu postavlja pitanje kakva je suradnja s tom zemljom, kao i dijalog s njom. Eto, izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Kabiljos, Gala, Jurdanov, Lagodinski i Marijani su se, čini mi se, javili za riječ. Nadam se da nisam nikoga propustio najprije predlažem da čujemo kolege, pa onda vi možete komentirati na kraju, ali ako želite e, po sistemu 1 na 1 možete i to odabrati. Pa e, ne bih željela e, propustiti ništa. Ja ću se pobrinuti za to da ne propustite. Ostalo mi kolega će se <laughs> buniti u tom slučaju. A sada, gospodin Gudinski u zelenih. Hvala lijepa. Veliko mi je zadovoljstvo što vas možemo slušati ovdje. Rado bih da se fokusirate na Tursku, naročito su mi bitna dva pitanja. S jedne strane, od 2007. godine imamo suradnju u smislu pravosuđa, edukacije, izobrazbe u pravosuđu u Turskoj. U svjetlu situacije u toj zemlji koju ne moram objašnjavati, naročito kad je o pravosuđu riječ, e, upitao bih vas kakvo je stanje suradnje u toj sferi. Nastavlja li se ta izobrazba, je li ona uopće izvediva? Je li moguć nastavak suradnje na toj razini? Drugo pitanje, Također se tiče Turske i odbora za suzbijanje mučenja. E, od 2016. godine, a zadnji put od 2019. imali smo situaciju gdje bi politički zatvorenici e, bili na razgovorima. E, nismo mogli vidjeti izvješća nakon tih putovanja, odnosno nakon tih aktivnosti. Pa ukoliko je to javnog karaktera, zamolio bih vas da nam to kažete, odnosno ukoliko biste mogli komentirati hoće li to biti objavljeno u bliskoj budućnosti, to bi bilo dobro. Moje završno pitanje bilo bi sljedeće. Kako je vaše gledište na temu stanja u Rusiji, e, odnosno na temu činjenice da se Rusija vratila s punim obnovljenim pravima? a s druge strane imamo e, kršenje rijetkih preostalih prava u Moskvi. Dakle, kako je vaše gledište na to temu? Mm, gospodin Marijani, i sada ima riječ. Hvala, predsjedniče. Gospođo Kuneva, ja poznajem Vijeće Europe zato što sam ondje radio deset godina, bio sam jedan od zastupnika i želio bih razmijeniti nekoliko razmišljanja s vama. Prije svega što se tiče OECD-ovog teksta, mi smo, odnosno što se tiče teksta konvencije, sve više i više smo zabrinuti osobito u kontekstu borbe protiv terorizma da se stavlja negativan karakter da se stavlja negativan karakter na ono što čini Europa. Naime, ono što čini konvencija ne štiti dovoljno ne štiti dovoljno one ljude koji su žrtve terora. Dakle, ne mislite li da bi trebalo da bismo se doista borili protiv terorizma, stati na kraj tim nekim negativnim stvarima konvencije. Što se tiče e, nadalje izbora sudaca na sudu za, za sudu, na sudu za europska prava, sjetimo se onog makedonskog suca koji je bio izabran za suca na sudu za europska prava, a koji e, nije apsolutno ispunjavao kvalifikacije. On je navodno govorio engleske ili francuske, ali francuske zapravo nije govorio engleske, bio na najnižoj mogućoj razini, koji između ostaloga nije poznavao niti jedan članak Europske konvencije o ljudskim prava nije poznavao niti, nije znao niti za jednu presudu i znao je tu nekoliko rečenica citirati iz konvencije. I ne smatrate li da, ne ovaj proces izbora sudaca na sudu za ljudska prava u potpunosti politiziran i nije li to sve potpuno neučinkovito? I posljednjo, ja se veselim povratku Rusija. Budimo iskreni, Rusija se vratila zato što je Turska na pola smanjila svoje sudjelovanje. I Ispričavam se, ali nije li vijeće Europe zapravo popustilo, popustilo povratku Rusije isključivo iz financijskih razloga. Now Hvala lijepa. Sada gospodin Kobiljos. Štovana veleposlanice, drago mi je što vas vidim ovdje. Sjećam se posljednjeg sastanka u Strasburu kad sam ja da se našao e, bio u poziciji postati glavnim tajnikom. E, nadovezao bih se na ono što je do sad rečeno na temu Rusije. Sudjelujući u aktivnostima uočio sam da Vijeće Europe ima svojevrsnu krizu vrijednosti s kojom se suočava. Za mene je to tužan prizor kad smo mi tamo 90. postali članicom Vijeća Europe, situacija je bila jasna. Vijeće Europe imalo je jasne standarde. Za nas je to predstavljalo prvi korak na putu ka članstvu Uniji, a ujedno smo željeli poboljšati standarde. Situacija je bila jasna. S druge strane, sada imamo Rusiju, Rusiju koja se vratila možemo postaviti pitanje ponašali se u skladu sa standardima Vijeća Europe, gledajući postupanje sa demonstrantima u Moskvi, s prosvjednicima tamo. E, taj odnos između Vijeća Europe i Rusije doista je relevantan. Što vi mislite? E, je li se Rusija poboljšala u pogledu ljudskih prava, političkih prava, demokracije u vezi sa tim standardima? Ili je možda riječ o tome da je zapravo Vijeće Europe spustilo svoje standarde do te razine? jer u tom slučaju govorimo o fenomenu krize u Vijeću Europe. Hvala lijepa gospodine Kobiljes, gospodin Gala. E, hvala vam lijepa. E, doista, e, niz desetljeća Vijeće Europe predstavljalo je klub demokracija i to demokracije koje su funkcionalne, koje poštuju vladavinu prava. E, tu su onda i mnoge zemlje koje su pristupile Uniji e, s pravom, može se reći da kako. E, s druge strane imamo onda i prihvaćanje Rusije što je bilo povezano sa mnogim nadama 90. godina prošlog stoljeća, a onda smo doživjeli agresiju protiv Ukrajine i posljedice su tu, pa i za Vijeće Europe. Prisjećam se prvih godina te ruske agresije od 2014. nadalje ponekada bismo donijeli rezolucije e, na razini e, parlamentarne skupštine. E, nastojeći prenijeti poruku. To su i naše rezolucije. A vidimo što se zapravo zbiva <laughs> neću reći bezuvjetna predaja, ali bezuvjetno ponovno prihvaćanje Rusije. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Vi predstavljate tamo Europsku uniju, Europska unija i dalje zadržava sankcije protiv Rusije i to s pravom jer Rusija nije s tom agresijom završila. Vi dakle predstavljate Uniju, tamo sjedite u jednoj instituciji koja gledajući činjeničnu osnovu prihvaća da se ta agresija i dalje odvija, no s druge strane postoji ta želja da se zadrži Rusija i onda se de facto ignoriraju sankcije u vezi s time. Što vi mislite na tu temu? Hoćete li biti u položaju da inzistirate u najmanju ruku na očekivanjima koja, koja postoje u odnosu na Rusiju? E, kako bi se to doista zaslužilo i to dijelima, a ne po pukim riječima. Jeste li dakle u položaju da inzistirate prema članicama Vijeća Europe da se to doista i provede, to što je obećano, recimo plaćanja za 2017. i 2018. Zar ne bi i to bio jedan zadatak valjan za vas, kako bi se dvostruko provjerilo kako stoje stvari sa očekivanjima i sa svim popratnim rezolucijama u kontekstu ponovnog prihvaćanja Rusije. Dakle, e, ja bih inzistirao da je to vaša uloga, jer vi predstavljate tamo Uniju, pa i time i naš stav prema Rusiji. Hvala lijepa, gospodine Gala. E, vaš bugarski kolega, gospodin Jordanović će biti posljednji govornik u ovom dijelu rada. Hvala lijepa, e, gospodine predsjedavajući. E, gospođo Kuneva, e, govorit ću na bugarskom. Dakle, poznamo se već dugo. Bili ste moja ministrica. Podsjetio bih vas na jednu stvar. Svedobno sam bio predsjednik Bugarskog parlamenta. Bugarska je postala članica Vijeća Europe. A sada gledajući situaciju od početka 90-ih na ovamo, situacija se promijenila. U Bugarskoj smo u davno doba imali jedan režim kakav sada možemo uočiti u Ruskoj federaciji. E, apsolutno sam uvjeren da mi u Vijeće Europe ne bismo bili primljeni, da je naša situacija u doba primljivka bila takva. Tako da se mogu pridružiti kolegama. Bugarska je doista iznimno zabrinuta e, nedemokratskim režimom predsjednika Putina. Iznimno smo zabrinuti u vezi s ruskom agresijom u Ukrajini. E, naime, to se odvija tek 400 kilometara od moga grada Varne. Riječ je zapravo o svojevrsnoj granici Evropske unije. Tek nas Crno more razdvaja od te agresivne države. Osobno smatram da Moskva nastavlja kršiti ljudska prava branjenika, odnosno optuženika, nastavlja nasilnim metodama razbijati mirne prosvjede. I to prosvjede ljudi koji jednostavno žele zaštititi svoja prava kao građana. Žele sudjelovati u izborima, žele se natjecati na izborima. Ruska federacija nastavlja kršiti ljudska prava, kršiti demokratska načela zatvori su prepuni političkih zatvorenika. Možemo vidjeti. Jednu tragediju kako se odvija. Može se spomenuti mnoge ljude optužene, čije se ljudska prava krše pri kraj eh, njihovog puta nije na vidiku. A onda vidimo i političke javno izrečene stave gospodina Putina gdje proizlazi da zapravo sporazum iz Minska neće biti poštovan, da će Krim i dalje biti pod aneksijom. Sankcije su jedini e, miroljubivi način kako se pozabaviti tim problemom. Evropska unija, SAD, Kanada kao demokratske države koriste mehanizam sankcija kao jednog demokratskog instrumenta. Na moje pitanje bilo bi što konkretno Vijeće Europe može učiniti njihova parlamentarna skupština konkretno, što dakle oni mogu napraviti? A kako bi se e, Rusiju vratilo, makoliko to abstraktno moglo zvučati, kako bi se dakle tu zemlju vratilo na put poštivanja ljudskih prava, demokracije i slobode. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Čuli smo tu širok raspon pitanja. E, imamo desetak minuta, koliko bi bilo moguće sažeto odgovoriti eh, na to što je rečeno i pozabaviti se time. Hvala lijepo. Eh, mislim da tu možemo eh, uočiti jedan zajednički nazivnik vašim pitanjima. Zajednička je tu zabrinutost zapravo po sredi. i kao europska diplomatkinja osobno sam uključena i nastojim i želim pronaći način kako poboljšati situaciju za građane u Ruskoj federaciji. Smatram da u vezi s tim pitanjem nemamo ni najmanje sumnje. Zato ostalo i jesmo ovdje. Rekla bih što se nedavno dogodilo u Ruskoj federaciji kao svojevrsno slikavanje situacije gdje smo. Dakle, Rusija je izbačena iz aktivnosti PACE, dakle iz eh, mogućnosti glasovanja u parlamentarnoj skupštini. To je jedno od tijela nisu dakle imali pravo glasa nekih pet godina, međutim nikad e, ih se nije lišilo nazočnosti pa i glasovanja u sklopu odbora ministara. Željela bih naglasiti i to snažno tu činjenicu. Čak drugim riječima i kad su prestali plaćati svoje doprinose, a riječ je o nešto više od 10 milijuna godišnje za Vijeće Europe, dakle, unatoč toj činjenici njihova nazočnost i dalje je postojala pri Vijeću odnosno odboru ministra. Riječ je o strateškom tijelu prema statutu Vijeća Europe. premda u sklopu jesu imali izuzetno važnu ulogu. Odbor i ministri, ministri dakle sastoji se svakog tjedna. Rusija je uvijek tamo bila nazočna. To je bilo jedno njihovo pravo i sloboda koja se poštuje unatoč prestanku plaćanja. To je krucijalno što treba uočiti kad je riječ o budućnosti. Odbor ministra želi zadržati Rusiju. Nije bila, dakle nije postojala većina zemalja za suprotno. E, alternativa je pronaći rješenje gdje bi oba tijela, dakle Skupština i odbor ministra, mogli doći do zajedničkog gledišta. To se upravo sada i događa. E, I to je relevantno za budućnost. To naime znači sljedeće. Ovdje zapravo imam dokumente. U pitanju je zajednički mehanizam. Situacija je posebna. Takva situacija odvija se po prvi puta. Postavlja se pitanje kako ta dva tijela mogu surađivati kako bi se došlo do odluke koja ne stoji u kontradikciji s odlukama drugih tijela. Nadam se da se situacije kako smo dosad svjedočili, neće ponavljati u budućnosti. Oni među vama koji blisko prate rad Vijeća Europe, svjesni su toga, drago mi je da je gospodin Kobilius još uvijek tu. Sjećam se vašeg trećeg stupa demokracije kad ste predstavljali viziju za Vijeće Europe i vjerujem da će ta vizija nastaviti se provoditi u budućnosti. No znate da imamo nekoliko izvješća, uključujući i pravno izvješće, imamo izvješće Nikoleti, imamo izvješće Madame de Suten, e, to je već u parlamentu. I dakle, parlamentarce se ne smije lišiti glasovanja pri paisu. u to je bio zaključak. Zapravo to tijelo Vijeće Europe i to je jedino mjesto gdje je se Rusiju lišilo prava glasovanja. I to isto treba imati na umu i to valja zapamtiti kad je u Vijeću Europe riječ. Je li to kraj priče? Rekla bih da nije. E, svake godine, naime, zemlje predstavljaju vjerodajnice i to je zapravo i snaga te institucije. Oni mogu odbiti te vjerodajnice. Prema tome, a mislim da sam na ovaj način e, nadam se uspjelo odgovoriti a, kakvo je moje gledište u vezi sa budućnosti. Treba svakako ostati budan, aktivan i pozorno treti razvoj situacije. Kad je u mojim gledištima riječ, ako imam kakvu izjavu pri odboru ministara, što je moje mjesto, ne libim se osuditi nezakonitu aneksaciju Krima i sa stopalja od strane Rusije. i Evropska unija čvrsto podupire teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Mi ne prepo... Čitam zapravo i svoje posljednje izjave. Nastavljamo dakle osuđivati tu ilegalnu aneksaciju i u cijelosti smo i dalje posvećeni provedbi politike nepriznavanja to ni na koji način ne slabi, dakle, režim sankcija protiv Rusije. Vijeće obvezuje Rusiju na, određene, na određena ključna pravila. Tu je i Europski sud za ljudska prava koji je relevantan za ruske građane i rusko civilno društvo, građani u toj zemlji eh, imaju koristi od članstva zemlje u Vijeću Europe. E, sastala sam se sa predstavnicima mnogih NVO-a i rekli su mi ukoliko Rusija u cijelosti ode iz Vijeća Europe, odlazi zapravo posljednja dostupna instanca te vrste gdje bi se moglo tražiti zaštitu. Dakle, očekujemo od Rusije određene stvari. Sankcije su u cijelosti u skladu sa pravilima Vijeća Europe a Vijeće Europe, kako bi se to pozitivno ilustriralo, zapravo sadrži tih obvezujućih standarda i smatramo da bi prvi pozitivni e, aspekti mogli e, se ticati e, posjete Dunja Mijatović, nadležne za ljudska prava, kao i ljudi nadležnih za sprječavanje mučenja područjima kao što je Krim. Dakle, u sklopu NCPT, odnosno odbora za e, zabranu mučenja. E, radi se na tome. Ja sam u cijelosti e, stojim dakle iza tog dokumenta koji bi trebao biti postati javan, no međutim tu nema dogovora među državama članicama. Postoji nesklonost da se u cijelosti objelodane te dokumente. Odbor je za. Mi to podupiramo, međutim trebaju nam i države članice da bi to bilo javno. No, zemlje individualno imaju pristup e, dokumentu i vi kao parlamentarci vjerujem da nećete naići na prepreke, da neće jednostavno biti razloga zašto ne biste imali pristup punom izvješću. Međutim, smatram da izvješće treba biti javno, to sam niz puta e, To je relevantno za društvo. To je jedini način, to je zapravo jedini alat koji imamo na raspolaganju i tu vrijedi imati jednu otvorenu raspravu, naročito u ovim godinama kad, u ovo doba, e, kad je lako doći do društvenih medija. Ima tu dakle i nekih pozitivnih vijesti. Imamo razminu zatvorenika. Dunja Mijatović e, je obavila posjetu. Imamo i odbor za zabranu mučenja i Rusija je također platila svoje dugove za posljednjih nekoliko godina, što u početku nije bio slučaj, u konačnici su platili. A u početku nije bila riječ o cijelom iznosu, no sada su već zapravo platili cijeli dug, a radilo se o ozbiljnoj stvari, ozbiljnoj temi za nas. I Čvrsto smo, pa i formulacijama, inzistirali na tome da tako mora biti, da ne može biti drugčije, da je to jedini pravi put. Na temu programa u Turskoj, upravo ste, što iskazujete zabrinutost, puno smo ulagali u suce, imali smo i uspjehe. Neki programe su suspendirani, neki se nastavljaju, međutim, došlo je i do ozbiljne revizije tih programa i od strane EU-a e i od strane Vijeća Europe. E, doživljavamo to pitanje olako. Nikada neću propustiti prilike da dajem izjave. Dvije su vrste izjava s jedne strane Europske unija, Ukoliko nemam, međutim, podršku svih država članica, ukoliko nemam, onda imam izjavu na razini Unije ili imamo lokalnu izjavu što je češće gdje zapravo govorimo o 28 zemalja i svi govorimo istim glasom. E, I treba vidjeti koliki je to ponos zapravo u igri kad se štite ljudska prava, bilo u Turskoj, bilo u Rusiji. Prema tome, revidirat ćemo programe, vidjet ćete kako su međusobno povezani i Pozorno ćemo pratiti situaciju u vezi s time. Uh, uh, Gospodine Marijani. Gospodine Marijani... E, mislim da odgovor na vaše postavljeno pitanje kada je riječ o Europskom sudu za ljudska prava, to je nešto što je suočavanje sa novim izazovom ali nešto možete biti apsolutno sigurno. Implementacija zakonodavstva jest da oni ne izmišljaju zakonodavstvo, već implementiraju ono što već imamo kao zakonodavstvo vezano uz ljudska prava i konvencije koje postoje. Ako imate različito pravo, materijalno pravo, tad ćete imati različite presude. Naravno da je svima nama stalo do presuda koje moraju biti visoko kvalitetne, a i koje u ovom trenutku zapravo e, proizlaze kroz zapravo trojicu sudaca iz svake pojedine države, a isto tako je Zapravo, parlamentarna skupština je ona koja odlučuje o tome i zbog toga je jako važno da parlamentarna skupština bude u cijelosti uključena u proces. 28 sudaca E, nije izabrano e, uz dakle, nedostajući glas Ruske federacije. No vjerujem da ovaj jedan slučaj neće postati pravi slučaj jer je zapravo svake godine imamo reviziju i ovo jedno od najjačih instrumenta koje imamo. A kada pogledamo nadzorna tijela i odbori, te isto tako sud za ljudska prava, predstavljaju same rezultate svojih nastojanja e, i mogu se složiti da je apsolutno onaj posao koji treba odraditi e, jeste doista golem i ogroman i da smo u najnovije vrijeme doživjeli e, preinake, to jest koliko sudaca jest uključeno u e, pisanju konačne presude, e, s obzirom da je to neovisno tijelo, ne mogu govoriti u njihovo ime, no hvala vam uistinu na vašem zanimanju, na vašim riječima i svakako ćemo e, pratiti ono što smo i postavili kao naš znak zabrinutosti. Hvala lijepa, povjerenice. Hvala lijepo s vaše strane, a ono što Isto tako se nadam da ste se osjećali dobro vrativši se u Europski parlament. E, gospođa Koneva bila je prva povjerenica iz Bugarske i koja je provela e, dosta vremena na odborima i doista mi je drago e, biti i na sastancima odbora doista učite nam uslugu kada god ste u Strasburu, dajte nam do znanja, dajte da raspravimo eh, sa više strana zajednički, eh, kroz zajednički rad u idućih nekoliko godina sve ove teme i želimo sve najbolje u idućih četiri godine. Blagodaja je sve što mogu kazati, sve najbolje. Vam želim u vašem radu u Strasburu. Sljedeća in kamera. Svi oni koji trebaju napustiti dvoranu, neka to učine sada.